Good afternoon, ladies and gentlemen. Dame i gospodo, lijepo vas pozdravljam. Molim vas da zauzmete mjesta. Welcome to the Prije svega dobrodošli na konstituirajuću sjednicu odbora za razvoj. Sukladno pravilu 14 stavku 1. poslovnika zadužen sam da budem privremeni predsjedatelj ove sjednice do izbora predsjednika odbora. Prije svega bih htio pozdraviti drage prijatelje koji su ponovno izabrani. Već smo dugi niz godina surađivali. Oni su bili i u prošlom sazivu parlamenta. Pozdravljam također velik broj novih kolega koji su nam se po prvi puta pridružili. Ovo je vrlo zanimljiv odbor i uistinu je sjajno raditi u njemu. Mi radimo na tome da poboljšamo životne uvjete ljudi koji žive daleko od nas, koji bez naše pomoći ne bi imali odgovarajuće životne uvjete i bili bi bolesni ili bi bili bez hrane. Prema tome, uistinu mislim da je razina zadovoljstva poslom koji obavljamo ovdje vrlo visoka. E, ja sam vam na raspolaganju, odnosno vrijeme koje imamo na raspolaganju je vrlo ograničeno, pa odmah otvaram e, sjednicu. Kao što znate, glavna je svrha ove sjednice da konstituiramo predsjedništvo odbora izborom predsjednika i četiri potpredsjednika. Sukladno pravilu 204. poslovnika, najprije ćemo imati izbor predsjednika, nakon toga će uslijediti izbor za četiri podpredsjednika. Klubovi zastupnika su mi dostavili popis imena zamjenika koji će sudjelovati u glasovanju, a to su Dias de Meira umjesto gospodina Bekerila iz Pučana, gospodin Kosov umjesto gospodina Šopflina iz Pučana, gospodin Hayes umjesto gospodina Štira iz Pučana, i gospodin Rubik umjesto gospodina Prede iz EPP-a. Gospodža e, gospođa Toj umjesto gospođa McAven iz SID-a. Rečeno mi je da Linda McAven kasni zbog kašnjenja Eurostara, pa se nadamo da će stići na vrijeme. Zatim umjesto Anija Linca imamo zamjenika. Umjesto gospodina Guerrera imamo također zamjenika gospodin Mansko, umjesto Pedro Silva Pereira iz SID-a, gospodin Luk, umjesto gospodina Kaskog iz ECR-a, gospođa Lozing umjesto gospodina Hrisogonosa iz GUE. Ako bude izmjena u odnosu na ovaj popis, molim klubove zastupnika da mi to priopće sada, prije nekorim glasovanje. Dobro, onda možemo sada nastaviti sa izborom predsjednika. Što se tiče kvoruma, on iznosi jednu četvrtinu, odnosno sedam članova. Potreban je kvorum kako bi glasovanje bilo valjano. Mislim da imamo više od sedam zastupnika nazočnih na ovoj sjednici. Pozivam sada da se predloži kandidat za predsjednika odbora. Izvolite. U ime socijalista i demokrata ja predlažem kandidaturu Linde McEwan za mjesto predsjednice odbora. Ona je već 15 godina zastupnica u Europskom parlamentu, ima iskustvo koje je potrebno kako bi bila izvrsno obnašanje ove dužnosti. Bavila se mnogim pitanjima kao što su ženska prava, klimatske promjene, obrazovanje u zemljama u razvoju. Također je pokazala da izvrsno surađuje sa kolegama u parlamentu i to će nastaviti raditi i u obnašanju ove dužnosti. Hvala, hvala na ovim informacijama. Ima li neki drugi klub zastupnika e, svog kandidata? Nema. U ime kolegice Mekavan, da li je suglasna sa svojom kandidaturom? Jest. Da li vi možete reći u njezino ime je li ona suglasna s kandidaturom? Dobio sam mandat od Linde, kao što je rečeno, ona je, njezin vlak kasni i zamolila me da kažem u njezino ime da prihvaća ovu kandidaturu ispunila je izjavu o financijskim interesima, punopravna je članica odbora za razvoj i suglasna je da obnaša dužnost predsjednice odbora za razvoj. S obzirom da imamo jednu kandidatkinju za dužnost predsjednika odbora, predlažem da aklamacijom izaberemo gospođu McKellen. Hvala kolege. I dakle sada mogu i službeno reći da je Linda McEvan, predsjednica odbora za razvoj Europskog parlamenta, izabrana je aklamacijom. Ja joj želim prenijeti čestitke, no možemo čestitati kada vidimo. E, ja ću, ja bih sada naravno predao njoj da predsjeda sjednicom, međutim s obzirom da je nema, nastavit ćemo s izborom potpredsjednika. Da vas podsjetim na imena zamjenika koji će sudjelovati u izboru potpredsjednika. Mislim da sam već pročitao popis. Možda nema potrebe da sada ponovno čitam imena. Dakle, birat ćemo potpredsjednike jednog po jednog. Krećemo od prvog potpredsjednika. E, molim da se podnese kandidatura za mjesto prvog potpredsjednika ili potpredsjednice. Izvolite. Nadam se da me čujete. Ja predlažem u ime Europske pučke stranke gospodina Morisa Pongu za mjesto prvog potpredsjednika odbora. Hvala. Boris. E, da li, Moris, jeste li suglasni da vas se kandidira za ovu dužnost? Jesam. Htio bih vas podsjetiti da Kandidat mora biti punopravni član odbora i mora, mora već podnijeti izjavu o financijskim interesima. Ispunjavate li oba uvjeta? Da. U tom slučaju imamo samo jednog kandidata za prvog potpredsjednika odbora za razvoj. Predlažem da gospodina Pongu izaberemo aklamacijom. Linda je tu. Predsjednice, izvolite. Hvala kolege, ispričavam se zbog kašnjenja i što sam utrčala u posljednjem trenutku. Ako vam nije poznato, Eurostar već cijeli dan putuje, tako da čitav niz britanskih zastupnika sad otrčao u razne dvorane ovdje na konstituirajuće sjednice. Drago mi je što sam izabrana za predsjednicu odbora. Pred nama je vrlo značajan posao. Imamo reviziju ciljeva milenijskog razvoja. To će biti 2015. Sljedeća godina je Europska godina razvoja i radujem se susretu sa svima vama i razgovoru o vašim ambicijama za rad u našem odboru. Međutim, danas nije rad za govore, imamo dalje izbore potpredsjednika, pa prelazim na podnošenje kandidature za drugog potpredsjednika ili drugu potpredsjednicu odbora. Molim vas da čujemo tko su kandidati. Izvolite, gospodin Hvala predsjednice, ja vam također želim čestitati što ste stupili na dužnost predsjednice našeg odbora i predlažem e, kao kandidata Pava Fajrinena u ime kluba zastupnika ALDE, dakle govorimo o mjestu drugog potpredsjednika. Hvala gospodine Gorens, imamo li još neki klub zastupnika? Imamo li još koju kandidaturu? Gospodin Venen, jeste li tu? Jeste li suglasni s kandidaturom? Da, jesam. Želim vas podsjetiti da kao kandidat morate biti punopravni član odbora i ispuniti izjavu o financijskim interesima. Ispunjavate li ove kriterije? Da ispunjavam. Hvala. U tom slučaju imamo samo jednog kandidata za drugog potpredsjednika odbora. Predlažem da gospodina Vajerinena izaberemo aklamacijom. Molim vas da zazmete mjesto ovdje u sklopu predsjedništva. Prelazimo sada na izbor trećeg potpredsjednika odbora. Molim kandidature. U ime kluba zastupnika GUE NGL predlažemo Konstantinosa Krisogonosa koji ima punu potporu našega kluba. Hvala. Ima li kandidata iz ostalih klubova zastupnika? Ako to nije slučaj, onda imamo gospodina Krisogonosa. On nije ovdje nazočan, nije bio u mogućnosti doći na sastanak, ali je pismenim putom potvrdio da je suglasan biti kandidat. Isto tako je potvrdio da je punopravni član ovoga odbora, te da je podnio izjavu o financijskim interesima, prema tome ispunjava oba uvjeta. Možemo li sada aklamacijom glasovati o trećem potpredsjedniku? Nažalost, on nije ovdje, no možemo aklamacijom potvrditi njegovu kandidaturu. Sada prelazimo na posljednji izbor potpredsjednika, to je mjesto četvrtog potpredsjednika. Molim vas da podnesete kandidature. U ime kluba zastupnika ECR, gospodin Diva, Deva je naš kandidat. Ima li kandidata iz ostalih klubova zastupnika? Gospodin Deva, gdje? A tu je. Gospodine Deva, jeste li suglasni biti kandidat za četvrtog potpredsjednika? Ispunjavate li uvjete? Jeste li punopravni član? Jeste li ispunili izjavu o financijskim interesima? Da, ispunjavam oba uvjeta. Imamo jednog kandidata, prema tome molim da još jedanput aklamacijom podržimo kandidaturu gospodina Deve i zahvaljujem mu što me zamijenio na početku što je tako dobro vodio sastanak. Mislim da je on bio, da je on, ovo mu je već treći mandat u odboru, da, treći mandat e, i drago nam je što je bio ovdje s nama na sastanku i time smo završili postupak imenovanja potpredsjednika. Treća točka je raspored sjednica za 2014. godinu. Htjela bih samo reći novim kolegama da će se sljedeći sastanak održati 22. srpnja u 15 sati. Nemam još dvoranu. Isto tako želim spomenuti novim članovima da se ponekad mogu može dogoditi da se dodaju novi sastanci u Strasburu, utorak ili četvrtak ujutro, međutim tajništvo će vas izvijestiti o eventualnim novim sjednicama. Ovo je trenutno raspored sjednica do kraja godine, a na jesen ćemo usvojiti i raspored sjednica za 2015. godinu. Slažete li se da ovo budu datumi sjednica u 2014. Da, svi se slažu. Nitko nema primjedbi. U redu, hvala. Onda smo potvrdili datume, molim da to upišete u rokovnike. Moja sljedeća napomena je da imamo sastanak 22. srpnja, to sam već rekla. Za nove kolege, dakle, dobit ćete obavijest o sjednicama svi materijali su dostupni na internetu unaprijed prije sastanka. Ako imate bilo kakvih pitanja možete se obratiti tajništvu, oni će vam biti na raspolaganju i oni će vam se predstaviti kako sastanci budu odmicali, no Slobodno postavite pitanja ako ih imate. Znam da kada čovjek prvi puta dođe ima osjećaj da ne zna kako stvari funkcioniraju, međutim ljudi su vam tu na raspolaganju u tajništvu, a naravno i u vašim klubovima zastupnika. Kao što sam rekla, sljedeći sastanak održat će se 22. srpnja. Sada ću zaključiti sastanak. Hvala što ste imali strpljenja, ispričavam se zbog kašnjenja i kao što sam rekla, na sljedećem sastanku ćemo imati priliku za predstavljanje i moći ćemo krenuti s radom za sljedećih eh, pet godina. Hvala svima.